Dobili smo zahtjev za imenovanjem u odbor. Imenovanje će biti objavljeno u zastupniku s ove sjednice. Ukoliko pak do usvajanja zapisnika ne bude primjedaba, imenovanje se u